U srijedu ćemo zajedno sa e, predsjednikom vijeća potpisati deset zakonodavnih akata i u skladu e, sa e, pravilima i to ćemo objaviti u zapisniku ovog zasjedanja. Sada dolazimo do izmjena, odnosno usvajanja dnevnog reda.